bene ci siamo tutti e torniamo Vidimo da smo svi tu, vratio se povjerenik ides možemo nastaviti sa trećom raspravom o kršenjima ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, sukladno članku 135. poslovnika. Na dnevnom redu imamo raspravu o stanju u Maleziji. Prvo ćemo dati riječ autorima prijedloga rezolucija. Prvi ima riječ gospodin Korao na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Sporazumi o slobodnoj trgovini